on će nas izvijestiti o razvoju situacije u Venecueli. Isto u pogledu medijacija koje se tamo odvijaju, isto tako imamo i djelatnike Ministarstva vanjskih poslova tamo. I nadam se, koliko sam čuo da je to točno, da se netko vraća sa jednom uspješnom pričom natrag. Vidimo da ova politička kriza je u međuvremenu se pretvorila u jednu humanitarnu krizu isto tako jednu krizu socijalnog mira, a i kriminaliteta. To je uistinu jedno katastrofalno stanje koje tamo ima. U jednom od eh, najbogatijih eh, zemalja svijeta kada pogledamo sirovine. Dakle, Venezuela ima najviše nafte na zemlji, a istovremeno evo, nalazi se potpuno na rubu sloma pa ćemo vidjeti e, zbog čega je to. Znamo da tamo imamo borbu između predsjednika i opozicije koja je dobila na parlamentarnim izborima i da ne postoji nikakva spremnost na dijalog. To je zasigurno isto jedan od e, problema. Gospodin Šefer, bit će mi drago ako nam možete malo reći kako vidite razvoj događaja tamo a pogotovo i s obzirom na činjenicu da će se i vijeće baviti idući tjedan Venezuelom. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem. Uistinu je zadovoljstvo biti danas ovdje i nastaviti s razgovorom o Venezueli jer već smo imali razgovor sa voditeljem izaslanstva, tako da je ovo nešto što se nastavlja u pogledu parlamenta, ali isto tako što se tiče i visoke predstavnice službe za vanjsko djelovanje i komisije, jer kao što ste dobro rekli, tamo uistinu sukobi eskaliraju i imamo sve veću jednu i gospodarsku i socijalnu krizu. Mi imamo kao Europska unija 600 tisuća građana u Venecuele, ali isto tako taj utjecaj koji ta zemlja ima na regionalnu stabilnost,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 veliku ulogu kada govorimo o kolumbijskom mirovnom procesu, važno je u pogledu odnosa na Kubu. To su sve događaje razvoja koje moramo imati na umu kada govorimo o događajima Venecueli. Vi ste dosta dobro informirani o tome što se događa u zemlji, ja neću predugo sada o tome razgovarati, čisto da vam dam najnoviji razvoj događaja. Što se tiče međunarodne scene, imamo jednu raspravu u organizaciji američkih država, to je najvažnija organizacija regije koja se bavi e, institucionalnim, ustavnim, demokratskim problemima. Izvješće glavnog tajnika Almagra je bilo dosta jasno. Po njegovom mišljenju tu smo imali kršenje e, ustavnog poredka u Venecueli. E, međutim, ta rasprava u toj organizaciji nije dovela do neke definitive završne odluke. Ja sam osobno bio nazočan e, na e, OES glavnoj skupštini gdje je Kerry kao državni tajnik i Rodriguez iz Venezuele imali jednu raspravu i paralelno tim izjavama tu je postao jasni napor da se nađu neki novi načini uspostavljanja kanala komunikacije Postoji bilateralni sastanak između Kerija i ministra vanjskih poslova Rodrigesa i oni su se dogovorili pošalju posebnog izaslanika iz SAD-a, Tom Šemana, u Venecuelu. Kada govorimo o Europskoj uniji, tijekom proteklih mjeseci, sad je to već i više od godinu dana, mi smo stalno pronalazili načine da se poboljša situacija. I stalno pozivam na to da se poštivaju e, kompetencije i nadležnosti institucija, ali isto tako da se ostvari dijalog između vlade i parlamentarne većine kako bi se moglo konstruktivno napredovati. Pogotovo s obzirom na tu destruktivnu situaciju koju imamo u zemlji. Dugo vremena tu nije bilo nikakvih vidljivih znakova, ali nedavno e, e, s obzirom na regionalnu organizaciju za Južnu Ameriku, možemo reći da je to ipak došlo do određenog napretka. Vlada je prihvatila određene elemente i oni su imali u Dominikanskoj republici e, u lipnju susrete i sa jednom i sa drugom stranom. Nesta Sapatiero, nekadašnji premijer Španjolske, jedan od izaslanika Jose Luis Jose Luis Zapatero, dakle nekadašnji premijer Španjolske, Leonel Fernandez, nekadašnji predsjednik Dominikanske republike i torijos koji je bio nekadašnji predsjednik Paname. Oni su radili s jednom i s drugom stranom kako bi se uspostavila jedna vrsta agende za dijalog i pokušali su nekako ih eh, e, navesti na to dođe dijaloga za pokušaj izlaska iz krize. I to su e, podržali predsjednik komisije, visoka predstavnica koja je susrela se isto tako već dva puta sa tim predstavnicima kako bi se započeo dijalog sa vladom i opozicijom. Možemo reći da je prvi sastanak bio sastanak bez neke vrste pravog sastanka u Dominikanskoj republici. Onda je taj tri otputovao u Karakas i gospodin Zapatero je tijekom te, od tih posjeta mogao posjetiti Leopolda Lopeza. koji je bio e, poslan u zatvor nakon protesta protiv vlade, ali problem postoji s opozicijom. Tek nedavno smo počeli dobivati neke znakove od opozicije da oni, odnosno ja bih nazvao parlamentarnom većinom, da idu prema nekoj vrsti dijaloga sa vladom. Tu su postavili dva kriterija. Jedno je da se uključi Vatikan u taj tim facilitatora, a drugo da se na neki način uključi organizacija američkih država. To je sve što vam za sad mogu reći. Mogao bih još dodati da prije dva tjedna visoka predstavnica je primila e, gospodina Rodrigueza, ministra vanjskih poslova Venecuele i razgovarali su o tome kako bi Europska unija mogla pomoći u toj kritičnoj situaciji u tome da dođe do daljnjeg dijaloga među institucijama i da te institucije počnu djelovati na dobro venecualskog naroda. Gospodin Zapatero je još jedan puta posjetio Karakas, o tome ste mogli čitati i sami u vijestima. Tu još nemam nikakve posebne vijesti. Evo, pa smo tu sad gdje jesmo, i dalje se ulažu napori, postoji znakovi nada za ostvarivanje dijaloga i mi ćemo to i nadalje podržati. Vijeće e, će se naći u ponedjeljak i onda će razgovarati o tome koliko sam razumio od visoke predstavnice mi ćemo činiti sve što možemo kako bismo podržali dijalog između institucije, što bi moglo dovesti do političkog rješenja u ovoj kriznoj situaciji. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin de Mero je, ima prvi riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. I zahvaljujem i vama, glavni direktore. Slažem se s onim što je gospodin Brok rekao. Suočeni smo trenutno sa humanitarnom krizom koja je obilježena kriminalom. Imamo isto tako socijalnu krizu. A sad isto tako priznajemo da i vlada baš nije spremna na politički dijalog. Dakle, zahvaljujemo na ovako objektivnom izvješću. Prije svega je to humanitarna kriza. Cijeli svijet je mogao vidjeti kada se otvorila granica kod Tačile, dakle kod Kolumbije, gdje su tisuće venecualaca prelazili tu granicu sa ono malo novca koje su imali kako bi kupili hranu, ljekove i da bi kupili pelene za svoje djecu. To uistinu je humanitarna kriza. A kad govorimo o tom procesu dijaloga, uistinu čestitamo gospođe Mogherini na svim njenim naporima, iako je e, proglašeno proglašena ministra vanjskih poslova da je persona non grata – i odbijen je taj eh, hrabri nastup koji Mogherini imala u Strasburu na plenarnoj sjednici. Kad govorimo o tom eh, procesu dijaloga, mislim da je dobro da se Vatikan uključi. Mislim da je to iskreno odlična ideja. Vi ste rekli E, gospodin Zapatero se tu snažno uključio. Demesa demokratika je u stvari ga odbila, on koristi sve napore, svoju energiju. Tako da kad govorimo o toj agenti. Trebamo reći da gospođa Mogherini tu predstavlja evropsku diplomaciju i treba sve učiniti kako bi se prije svega mogla riješiti ova humanitarna kriza. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Kada govorimo o tom pogoršanju političkom, gospodarskom i socijalnom području koji imamo u Venecueli, trebamo reći da je to sad poprimilo najdramatičniji mogući oblik. Imamo jednu humanitarnu krizu, sve nedostaje, hrana, lijekovi, osobni temeljni, temeljne namirnice, nasilje na ulicama. To je postala jedna od najopasnijih dijelova svijeta i to u zemlji koja ima tolike sirovine. Uistinu se nalazimo pred potpunim bankrotom politički i socijalno gledajući, dakle u pogledu toga da se ta država uopće može organizirati. Nedavno vlada nije iskazivala nikakvu spremnost da s bilo kime razgovara. Parlament eh, se manje više sastoji od zastupnika iz opozicije i poduzeo se čitav niz pokušaja da se stvari poboljšaju, da se pokrenu. A predsjednik je prijetio da će raspustiti parlamente. To je bilo njegovo rješenje problema. Moramo jasno uvidjeti da ovdje nemamo jednu uravnoteženu situaciju. Ne možete ovdje jednako podijeliti odgovornost što se tiče oba tabora. Postoji veliki broj političkih zatvorenika u zatvorima Venecuele. Moramo sve inicijative iskoristiti kako bi mogli uspostaviti dijalog između tih strana. Tu pozdravljam inicijativu gospođe Mogherini. Ona je to rekla vrlo jasno ovdje u Europskom parlamentu prije nekoliko tjedana i ona je uistinu odlučno u tome da doprinese pronalaženju rješenja i to i mi moramo pozdraviti. Nekadašnji španjolski premijer Zapatero ima dobru volju, ali u svu dobru volju ima vrlo težak zadatak. Dakle, da pokuša naći rješenje za Venecuelu. Ali to mora moći tamo prepoznati i opozicija. Da je on dobar posrednik, i nitko nije više angažiran od njega i on može biti dio rješenja. I u ovom sukobu je istini situacija takva da ne snose svi istu odgovornost. Postoji jedan autokrat koji je na vlasti i želi ostati na vlasti, veliki broj pozicije u zatvorima. Gospođa Jimenez. drage kolegice i kolege. Mi se nadamo da će ovakve sjednice dovesti do nečega. Iako kad vidimo koje se sve osobe ovdje guraju u krizu, onda će to biti malo teško. Htjela sam reći nešto što sam već više govorila, lovo strpljenje koje mi iskazujemo prema Vancueli, teško da bi to radili da se radilo o e, desnim diktaturama. Dakle, recimo kad promotrimo i Kubu u tom kontekstu, to je sve otišlo e, predaleko u e, previše područja unutar društva. Ja i nisam previše optimistična kad govorimo o tome što bi gospodin Zapatero tamo trebao i mogao pomoć učiniti. Postavljam to da ga je odaslala španjolska vlada jer provođenje takve politike je važno bez obzira na stranke. Tako da se možemo nadati da će se problemi tamo riješiti uz podršku koju mi možemo dovud pružiti i da se može pružiti humanitarna pomoć, da se ta zemlja otvori prema međunarodnoj pomoći u ovim trenucima apsolutnog očaja. Hvala lijepa, gospodin Korvin Mike. Situacija u Venecueli je dobar primjer teorije. Ako uvedete e, socijalizam nakon e, Sahare neće se ništa grozno dogoditi, ali nakon 20 godina nećete više imati pijeska dovoljno u Sahari. Dakle, jedini način kako se ovo može riješiti, naćete nekog patriotski nastrojenog generala i da ćemo mu mi dati podršku ako predsjednika i njegove pomagače stavite u zatvor, dakle isto što je Pinoče napravio u Čileu. I za godinu dana će Venezuela biti najbogatija država u Latinskoj Americi. Ali ne prepuna pjeska. Zahvaljujem. Sve inicijative od strane Europske unije treba pozdraviti i isto tako inicijativu visoke predstavnice gospođe Mogherini. A isto sve i što na licu mjesta poduzima Zapatero. Ali situacija u Venecueli trenutno nije takva da stagnira. Iz dana u dan se pogoršava. Jučer je vlada zaključila da će zapljeniti jedno američko poduzeće, a e, zatvaraju se venecuelska poduzeća jer nema dostatno sirovina na raspolaganju. Onda imamo potpunu propast u zdravstvu, djeca u miru jer im se ne pruža medicinski tretman. E, dakle, cjelokupni gospodarski sustav e, kolabira. inflacija je 720%, dakle mora se puno više učiniti. Europa tu mora snažnije djelovati, jer ako cjelokupno gospodarstvo kolabira, što onda? Stojimo pred građanskim ratom, dakle ta cjelokupna klima je uistinu zabrinjavajuća i Europa tu mora moći učiniti više. Ja apeliram isto tako na e, predsjednika Madura i većinu u zemlji, iako gospodin Maduro još uvijek sebe smatra pozicijom, Situacija je toliko teška. Venezuela je jedna od najbogatijih zemalja kada govorimo o nafti. Ovo je sve uistinu krajnje zabrinjavajuće. Pljene se tvrtke koje tvornice ne mogu raditi jer nemaju sirovine. To je jednostavno besmisleno, to dovodi do opće kaosa. I sad se naravno postavlja pitanje što možemo učiniti e, kad je recimo Argentina e, prije čitog niza godina zapljenila uljenu repicu onda smo djelovali, a i mi moramo i sada djelovati, jer postoji veliki broj europskih e, građana koji žive u Venezueli. Oni su svi žrtve jedne vlade koja se neprihvatljivo ponaša. To uopće nije nikakva demokratska vlada. I stoga Europa mora postati još glasnija. Gospodin Lopez. Hvala. Kao što je ovdje već rečeno i kao što smo ovdje već rekli u parlamentu, situacija u Venueli je potpuno neprihvatljiva kada govorimo o aspektu demokracije, sigurnosti, opskrbe. Postoje problemi kod opskrbe kada govorimo o najvažnijim dobrima koja su potrebna. Postoje sve više političkih zatvorenika imamo otvoreni institucionalni konflikt e, od kako je pozicija pobjedila i sve to vodi zemlju u katastrofu. Kao u velikom broju drugih slučajeva, e, međunarodna zajednica ovdje ima veliku odgovornost. E, moramo tu do, doprinijeti jednom dobrom rješenju, pronalaženju mira. I tu pozdravim inicijativu gospođe Mogherini. Ona je to iskazala dobru volju da se ostvari dijalog sa trenutno vladajućim režimom. A sad imamo i prijedloge u tom smislu da gospodin Zapat Montero bi trebao govoriti u ime cjelokupne međunarodne zajednice, čak i u ime Europske unije, da se nađe izlaz iz e, ovog sukoba koji je uistinu vrlo zabrinjavajući. To prije svega vrijedi i za Španjolsku jer smo mi jako povezani s tom zemljom. Naš klub zastupnika je točno pratio što je do sada učinio gospodin Zapatero. Pogotovo se to odnosi na to što je on isto tako napravio kroz organizaciju latinoameričkih država. Mi pratimo, podržavam njegov angažman da se situacija stabilizira. Onih pet točaka koje je on naveo mi podržavamo taj sukob između različitih institucija mora biti završen, mora se održati e, pluralizam, održati mir, postoji previše mrtvih e, ljudi, moramo e, dakle zaustaviti inflaciju, gospodarsku krizu, moramo osigurati ljude sa najosnovnijim sredstvima nepristranost kroz izbora, to je isto tako vrlo više. I razoružanje, i to je isto tako jedan od e, većih problema. Či tako, velika količina oružja koja cirkulira zemljom. Tu se Zapatero zalaže, mislim da možemo da samo podržati. Naravno, tu postoje i određene sumnje od strane pojedinih zastupnika, ali ja ga uistinu podržavam. I ja sam uvjeren da on ima Evropske unije, međunarodne zajednice može imati vrlo važnu ulogu u ovoj situaciji koja je uistinu krajnje alarmantna. Gospođa Gomeš. Mislim da je e, otprilike sve već rečeno, kolege su već sve rekli u vezi sa ovom situacijom. Usporedbi sa situacijom prije godinu dana e, stanje je sada gore. E, možda se sjećate da sam ja e, tada dala jedan prijedlog da Europski parlament učini više, da Europska unija učini više, da se više angažira, da počne razgovarati sa različitim strankama u ovom konfliktu, sa različitim sektorima i da ih ohrabri da uđu u dijalog. I ja i dalje vjerujem da bi Europski parlament trebao učiniti puno više. E, može dati veću podršku inicijativi gospođe Mogherini angažman gospodina Zapatera. Ja mislim da je doista vrlo važan i ja to od sveg srca podržavam. Ja imam potpuno povjerenje u gospodina Zapatera. Ali nešto sasvim drugo. U Venecueli postoje različite političke stranke. Kako možemo pokazati da radimo više. Možemo poslati jednu, jedno izaslanstvo u Venezuelu. Evo, ja bih to predložila. Hvala lijepa. Izvolite, imate riječ sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ja ću vjerojatno ponoviti stvari koje su druge kolege već rekli. Ja sam e, bio e, jedan od pet nas zastupnika Europskog parlamenta koji smo bili nazočni e, na izborima u Venecueli. Ja sam bio tamo jedini Portugalac. Vidjeli smo situaciju. Jasno smo vidjeli da je situacija nesigurna i u usporedbi sa tim periodom situacija se od onda samo pogoršala i sada e, moramo ustanoviti da je Venezuela zapravo propala država. To smo već e, e, na mnogim sastancima naglašavali, dali smo, objavili smo neke izjave, naša stajališta, rezolucije, ali moramo sada vidjeti gdje smo zapravo. Imamo dvije Venecuele, jednu Venecuelu koja eh, koja eh, ugnjetava oporbu i drugu ugnjetavanu Venecuelu. Dakle, mi moramo učiniti više. Gospodin Zapatero već radi, a mi, Europski parlament, moramo mnogo jasnije izraziti naše, naša stajališta i našu poziciju. Trebali bismo uputiti zaslanstvo u Venecuelu ja sam to u više navrata predlagao i tražio, međutim nikad nisam dobio odgovor. Mislim da moramo doista jasno izraziti svoje svoje i svoju poziciju u nedjelju e, sam E, dobio jedan telefonski poziv gdje su mi najprije čestitali na pobjedi na e, tituli Europskog e, prvaka Europe u nogometu. Međutim, potom se razgovor nastavio o situaciji u Venecueli. Ljudi tamo žive iz dana u dan sve gore i gore. Nešto moramo učiniti. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Hvala vam na e, mišljenjima koja ste izrazili i prijedlozima. E, doista e, me veseli što ste se na taj način izrazili. vrlo jasno da je teško postići tu jednu mirno rješenje konflikta koji je tu u srži problema u Venecueli. Nitko nije rekao da će to biti lako. Želio bih naglasiti da činjenica da visoka predstavnica podržava inicijativu gospodina Zapatera je u skladu sa njezinim izjavama koje je dala u prošlosti i u skladu je sa onim šta Evropska unija mora učiniti u svom angažmanu u ovoj situaciji koja zahtjeva hitno djelovanje. Gospodin Zapatero se sastao sa ministrima vanjskih poslova i odastra, odaslao e, izaslanika u VNCL-u. To je doista dobra inicijativa, međutim još nismo naravno e, postigli ono što smo željeli postići. E, u nekoliko saznaka sa gospodinom Zapaterom, visoka predstavnica Mogherini pokazala je, iskazala je svoju podršku. Dakle, naše djelovanje je doista adekvatno situaciji. E, postoje znakovi da se stvari ipak e, mijenjaju, da se nešto e, pomiče. nedavne izjave nekoliko e, članova parlamentarne većine su ohrabrujuće. Nitko nije rekao da će ovo biti lako rješivo i da će se rješenje naći brzo, ali vijesti koje smo dobili ovaj tjedan je da se približavamo, odnosno da, da smo sve bliže situaciji kad će politički dijalog biti moguć. Ono što ćemo mi iz službe za vanjsko djelovanje i visoka predsjednica Mogorini promovirati je svakako nastojanje da se uspostavi dijalog kako bi se razriješila ova krizna situacija. Hvala lijepa gospodine Šefer. Sada moramo malo pričekati dok e, gospodin Lajček e, dođe kako bismo onda prešli na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala darf Sie zum Srdačno vas e, pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na drugoj točki našeg dnevnog reda. S nama je predstavnik predsjedništva, odnosno Ministarstva vanjskih poslova Slovačke. Ministar će nam govoriti o prioritetima slovačkog predsjedništva, dakle o predstojećih pet mjeseci, jer jedan mjesec je već iza nas. E, međutim, situacija je takva da e, nećete imati mogućnosti mnogo se odmarati e, usprkos ljetnoj pauzi. Ministar vanjskih poslova Malte također je u dvorani. Dobrodošli. Hvala vam što ste nam se danas pridružili. Naravno, vi se pripremate za svoje predsjedništvo sljedeće godine. Ja se nadam da će to biti dobra suradnja i želim vam sve najbolje. Gospodine ministre Lajčak, niste novi ovdje u Briselu. E, ja sam vas zamolio da govorite o prioritetima slovačkog predsjedništva, e, susjedskoj politici prema susjedstvu i drugim temama kao što su migracije i slično. E, naravno, gospodin Lajčak je bio u Varšavi i zato sam ga zamolio da nam kaže nešto i o tome, dakle odnosima između Europske unije i SAD-a. Izvolite gospodine ministre, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dobro jutro, cijenjeni zastupnici, članovi odbora AFET. Kao što je rekao predsjednik, ja sam bio na NATO samitu u Varšavi prošli tjedan. Drago mi je što smo potpisali deklaraciju između NATO Saveza europske unije. Mislim da je to dobro jer to jača naše uzajamene sposobnosti. Složili smo, dogovorili smo razmjenu informacija, zajedničke vježbe i također zajedničke napore u nošenju sa pitanjima migracijske migracijskih e, kriza. Dopustite mi da kažem da se osjećam privilegiranim što sam danas ovdje u Europskom parlamentu i što imam priliku prezentirati prioritete slovačkog predsjedništva i razmijeniti s vama mišljenja o trenutnoj situaciji u e, Europskoj uniji i drugim važnim temama. E, naše predsjedništvo se događa u jednom odlučujućem trenutku za Europsku uniju i zemlje članice. Kombinacija izazova s kojima smo se svi suočavamo je bez presedana i po svojoj prirodi i po svojoj težini i stavlja nas sve na probu i našu zajednicu i ideju europskog identiteta. Sada nam je potrebno još više zajedništva i volje za sklapanje kompromisa nego ikad prije e, i e, moramo se uhvatiti u koštac sa e, problemima koje muče naše građane radi se i o preuzimanju odgovornosti za budućnost Europske unije. Sljedećih šest mjeseci Slovačka će biti e, pošten e, posrednik što je naravno i neophodno obzirom na izazove koje su pred nama i krize u kojima se nalazimo, nestabilnu situaciju u našem susjedstvu, i e, Brexit i tome slično. Brexit nije fenomen e, koji se tiče samo Ujedinjene kraljevine, to je fenomen koji e, problem koji ide dublje, to je posljedica podjela između elita i građana jasno je da postoji pomanjkanje povjerenja kod naših građana u Europsku uniju, povjerenja u političare da će uspjeti riješiti njihove probleme. Jedan od glavnih, e, od najvažnijih e, naših zadataka je zadržati Ujedinjenu kraljevinu kao e, bliskog partnera nakon, što, nakon Brexita E, ne možemo e, dopustiti da nesigurnost traje previše dugo i meni je drago što će se 16. rujna u Bratislavi održati neformalni samit europskih voća na tu temu. Dame i gospodo, naš program predsjedništva E, naravno nema rješenja za sve evropske probleme, ali u središtu naše pozornosti je evropski građanin i zato kanimo biti u prvom redu pragmatični e, i nastojat ćemo e, postići konkretne i opipljive rezultate. E, nadalje, jedan od važnih važnijih ciljeva nam je jedinstvo i važno nam je slušati glas naroda. Naša je ambicija postići napredak u četiri područja, prioritetna područja. Kao prvo, ojačati europsko gospodarstvo, kao drugo, modernizirati i produbiti zajedničko tržište u područjima kao što su energija i digitalno gospodarstvo. Treće, E, održiva migracijska i politika azila i četvrto e, podržati Europu koja je angažirana na globalnoj sceni. A sada bih vam želio prezentirati naše e, dugoročne prioritete na Zapadnom Balkanu što se tiče integracije. Naravno da je ta regija oduvijek igrala ključnu ulogu što se tiče europske sigurnosti i stabilnosti. Dopustite da naglasim da je proširenje najučinkovitiji instrument kako bi se e, kako bi se postigla transformacija u potencijalnim zemljama članicama. E, I to je i danas e, tako. Mi ćemo se pridržavati načela e, e, uvjetovanosti i e, ono što će nam biti bitno je kvaliteta, a ne brzina reformi. Moramo naravno osigurati da Europa nakon što se preduvjeti ispune održi svoja obećanja. Ključne reforme su još uvijek pred tim zemljama, međutim možemo zabilježimo i značajan napredak i e, rezultat toga je otvaranje e, nekih poglavlja 33 sa Turskom, a 12 i 13 sa Crnom Gorom. E, I tu želim čestitati prethodnom predsjedništvu na E, tom, tom postignuću. Što se tiče Turske, to je i zemlja e, kandidatkinja za članstvo i e, strateški partner Evropske unije. Turska je mm, Turska želi ponovo intenzivirati proces pred pristupanja E, mi surađujemo na mnogim područjima, e, ali moramo i osigurati implementaciju zajedničkog akcijskog plana između Europske unije i Turske, e, koji je već dao se doprinos ublaživanju migracijske krize. Turska je postigla dobar napredak u mnogim područjima Akija, međutim i dalje postoji velika zabrinost u vezi zbog nekih E, problema u e, unutarnjoj politici u Turskoj kao što su e, ljudska prava, medijske slobode i tome slično. Nadalje, naravno, kurdsko pitanje je izvor zabrinutosti za nas. Što se tiče Crne Gore, može se reći da zemlja ostvaruje napredak uz dva otvorena poglavlja. Što se tiče vladavine prava, Eh, od eh, velike važnosti da prestojeći izbori ne eh, uspore taj proces. Ako to bude slučaj, trebamo odaslati pozitivan signal i nastaviti sa intenzivnim predpristupnim procesima. Ukoliko do toga ne dođe, to će e, biti razlog za skepticizam u cijeloj regiji. Što se tiče Srbije, ja sam, ja se uzdam da će nova vlada ostati na e, kursu prema Europskoj uniji. Drago mi je što mogu reći da, e, poglavlja, da će poglavlja 23 i 24 biti otvorena u ponedjeljak sljedeći tjedan na e, međuvladinoj konferenciji. E, radimo na normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova i na e, dobrosusinskim odnosima između te dvije zemlje. Berg e, Dijalog između Beograda i Prištine treba se nastaviti i mi ćemo nastaviti ohrabrivati obje strane u tom nastojanju želimo omogućiti Srbiji da ostvari napredak u svom putu prema Europskoj uniji. Što se tiče bivše Jugoslavenske republike Makedonije, situacija je vrlo e, nestabilna i e, krhka, međutim moramo se dalje zalagati za naše prioritete i moramo naravno e, moraju se održati korektni parlamentarni izbori mora se povratiti povjerenje javnosti u e, svoje vodstvo. E, Albanija je postigla e, konstantan napredak, međutim pred njime usvajanje paketa reformi e, pravosuđa. Ako zemlja nastavi e, postizati napredak, to se treba odraziti u izvješću komisije o napretku Albanije i e, to mora E, e, mora značiti i da mi održavamo naša obećanja prema Albaniji. Što se tiče Bosne i Hercegovine, e, jedini način napretka prema Europskoj uniji je kroz politički dijalog. Što se tiče Kosova, drago nam je što je na snagu stupio sporazum o približavanju i suradnji E, dopustite da naglasim da e, konstruktivan politički dijalog sa Beogradom je bez alternative i e, daljnji napredak u programu reformi također. Što se tiče viznog režima, to je pitanje tehničke prirode ono što je još važna zadaća je borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. E, kad se ti ciljevi postignu, naravno da će se i proces daljnjeg e, približavanja Evropskoj uniji e, nastaviti. Pod vodstvom visoke predstavnice Mogherini, naravno da će se slovačko predsjedništvo angažirati i na području vanjske politike u, i e, odnosa sa susjedstvom. Dopustite najprije pogledamo na istok. E, naravno da je to područje u kojem ima mnogo e, problema. Republika Bjelarus je najstabilniji susjed na našem istoku. E, međutim, hibridno, eh, hibridni način ratovanja eh, unutarnje eh, raseljene osobe i slično, to su problemi koje ne možemo ignorirati. Mi smo E, nakon samita u Vilniusi i Rigi projekt e, istočnog susjedstva izgubio je na svom zamahu i zato sad trebamo raditi na novoj viziji za, na e, revidiranoj politici susjedstva. Sporazum o približavanju i suradnje kratkoročno gledano korisniji nama nego našim partnerima. Međutim, Gruzija je, na primjer, ispunila sve kriterije i e, tamo slijede e, u listopadu izbori. E, što se tiče Ukrajine, Rusije i sankcija, Ukrajina je jedini susjed Slovačke koji je i van Europske unije i van NATO saveza. E, taj se zemlja suočava sa ogromnim izazovima, e, internim i eksternim izazovima. E, mi, naša pozornost je usmjerena na Ukrajinu sa pritom dva cilja, a to su mir i unutarnje reforme bez međunarodno priznatih izbora u Donbasu neće se moći postići stabilnost u tom području i neće se moći uspostaviti ponovna kontrola Ukrajine nad njezinom granicom sa Rusijom. o reformama u Ukrajini. Tu je zamah posustao, postoje neki pozitivni rezultati, međutim oligarhijski sustav se nije u stanju sam sebe reformirati. Borba protiv korupcije ostaje e, prioritet. Nedavni sastanak e, u e, Bratislavi se pozabavio nekim od tih pitanja i e, ministar pravosuđa je raspravljao s njim e, o tim temama sa kolegama iz, Europske, europskih institucija. E, ja vjerujem da su naši ciljevi i ambiciozni i realistični. Mi ćemo razgovarati sa drugim ministrima 18. srpnja i e, želim vas uvjeriti da će naše predsjedništvo podržati napore visoke predstavnice u ovom e, smislu. dragi zastupnici Europskog e, parlamenta, pred nama je intenzivan rad kako bismo Europsku uniju učinili snažnijom, ujedinjenijom i otpornijom na vanjske prijetnje i ja vas molim da nas poduprete u našim naporima. Hvala lijepa. E, sa zanimanjem očekujem našu raspravu. Thank you very much. Let's open the debate. Mr. Preda for the EPP. Hvala sada gospodin Preda ima riječ. Hvala predsjedniče, hvala ministre. Dvije minute imaju na raspolaganju koordinatora, onda prelazimo na minutu i pola ako se slažete. Odlično, hvala. Dakle, gospodine ministre, želim vam čestitati na programu koji je predstavilo Slovačko predsjedništvo. To je bio ambiciozan program koji odražava nužnu dozu pragmatizma koji je potreban u trenutnom postojećem kontekstu. Istovremeno kao koordinator Pučana, izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu. Želim vam zahvaliti na naglasku koji ste napravili na tom pitanju. Nakon pauze sa nizozemskim predsjedništvom proširenje ponovno počinje eksplicitan prioritet, što me veseli. Veseli me ne samo zato što je to za nas važno, to je važan proces za nas, za narode i za partnere u proširenja koje treba ohrabriti. Imam jedno pitanje koje se tiče Bosne i Hercegovine. Netom prije početka predsjedništva rekli ste da se nadate da će zemlje dobiti zeleno svjetlo za upitnik komisije e, s krajem srpnja, te da će e, pod vašim predsjedanjem e, predstaviti svoju kandidaturu za članstvo. Danas, kao što svi to vidimo, europska integracija Bosne i Hercegovine gubi na zbog unutarnjih problema, mehanizma koordinacije, objave e, popisa stanovništva i adaptacije SAA. Dakle, moje pitanje je kako se namjeravate postaviti u narednim danima i tjednima kako biste im pomogli jer ako tijekom srpnja ne dobiju nikakav e, signal ohrabrenja, sve će biti odgođeno za čitav niz mjeseci. A gleda ovih e, pitanja koje sam postavio ima jasna i čvrsta i jako violentna blokada. Najviše hvala. Sad gospodin Panceri ima riječ. Hvala, ministre. Želim vam puno uspjeha u radu. Mislim da ćete se složiti ako kažem da postoji objektivna kontradikcija u vanjskom djelovanju Europske unije. S jedne strane imamo zemlje koje uslijed Brexita se propituju ili usvajaju drugačije stavove prema Europskoj uniji, a s druge pak strane razmatramo, kao što danas radimo, kako je, kakva je situacija u zemljama koje su se odlučile približiti Europskoj uniji. To ide od Turske do Kosova. To su zemlje čiji popis ste predstavili. Dakle, ta objekt, to objektivno proturječje jest oličenje skizofrene situacije u kojoj izgleda da se Europska unija nalazi. Danas ste iskreno rekli, rekli ste da slovački semestar neće moći riješiti sve probleme Europske unije, no tu postoje dva moguća puta. Prvi je da se usvoji stav bilježnika, da se upravlja postojećim stanjem, te da se proslijedi dijete drugom čuvaru. A drugi put je da se na dnevni red stavi proširenje postupka integracije Europske unije. To je naravno teži put. No, može imati dva rezultate može na najbolji mogući način pripremiti postupak eh, proširenja od, eh, u razdoblju od 2019-2020. I mogao bi omogućiti slovačkom predsjedništvu da stvori pozitivne putove. Htio bih čuti vaše mišljenje na ove teme. So, eh, Gospođa Teokarus. Hvala predsjedniče, gospodine ministre, želim puno sreće slovačkom predsjedništvu, no istovremeno, gospodine ministre, želim vam reći da ne uzimate valjano na eh, um agresivnu politiku Turske prema svojim susjedima i Grčkoj i prema svom vlastnom narodu Kurdima i drugim zemljama. Jer Turska ne priznaje Cipar kao koji je punopravna članica Europske unije. Turska usvaja reforme na temelju zahtjeva Europske unije, ali selektivno to radi. Dakle, neki sporazumi se ne osvajaju prema Cipru, na primjer, e, Carinska unija, na primjer, ili sporazum o ponovnom prihvatu. I nikom ništa. Mi uljepšavamo sliku, uljepšavamo stvarnost u biti, a ne produbljujemo i ne analiziramo probleme. I također zanemarujemo plinska bogatstva i resurse Cipra, koji su važni resursi za Europsku uniju. se radi o sporazumu sa Ciprom koji se treba do kraja godine zaključiti. Dakle, ako taj sporazum bude usvojen u okviru želja Turske, možete biti sigurni da će to narod Cipra odbaciti. taj narod mora još e, protrpiti čitav niz iskušenja kako bi dosegao razinu na kojoj se nalazi Europska unija. Ne smijemo zanemariti da, kao što su neki to rekli, Turska ne bi trebala ući u Europsku uniju tako brzo. Gospodine Austrovičius, Hvala. Gospodine ministre, želim vam reći da cijenim vašu ocjenu na NATO sastanku na vrhu u Varšavi. Mislim da deklaracija koja je potpisana između NATO-a i Europske unije zahtjeva puno uh, potpore i nadam se da ćete uh, vidati svoj doprinos ka o integraciji između Europske unije i jačati europsku atlansku euroatlantske veze. Kao drugo, mislim da e, kolega iz e, Slovačke, gospodin Fingel, koji slaže s vašim mišljenjem o proširenju. Dakle, mislim da moramo održati politiku proširenja, moramo biti malo sofisticiraniji u provedbi politike proširenja i instrumenta koji su uz to povezani. u svakom slučaju proširenje je nešto što je od ključnog značaja za Europsku uniju. Mi želimo povećati sigurnosno područje oko nas i zemalja koje su uključene u proširenje na različitim stadijima. To je jako važno, dakle, doista sam cijenio, doista cijenim vašu izjavu s tim u vezi. Treće, u biti vaše predsjedništvo uveliko će se ticati postupka pridruženja sa Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom. Što se tiče Moldove, E, sporazum o pridruživanju već u tijeku, a tu još uvijek postoje neke nesigurnosti kada je riječ e, o Ukrajini. I doista bih želio čuti vaše mišljenje o mogućnosti da se deblokira situacija s Ukrajinom nakon e, referenduma u Nizozemskoj. Što očekujete s tim u vezi i što namjeravate poduzeti kako bi se pravovremeno našlo odgovor i rješenje situacije u Ukrajini. Hvala. Hvala vama, gospodin Kaver. Hvala predsjedavajući ministre. Evo tu sam. Ja sam jedan od onih koji su glasali za Brexit u Ujedinjenoj kraljevini i me zanima dakle odnos koji će biti koji će biti odnosi moje zemlje e, sa Europskom unijom. Dakle, što mislite, što što misli o članku 50. kada bi to trebalo pokrenuti? To je jedno od ključnih pitanja za moju zemlju, naravno. Da li bi to trebalo biti ranije ili kasnije? Ja mislim da odgovlačenje stvara dodatne penzije, no htio bih čuti vaše mišljenje na tu temu. Mislim da za obje strane moramo pokrenuti stvar što je prije moguće. Dakle, evo, sada imamo novog premijera koji zauzima mjesto. Što se tiče proširenja, proširenje je bio, bila velika tema rasprave u kampanju jedinoj kraljevini i nadvezujem se na ono što je gospodin Ostrovićus rekao o nizozemskom referendumu, da li je to da li postoji opasnost e, zarade, proširenja ovih ideja Brexita? Hvala. Hvala gospodin Štetina. važeni e, pane ministre, Hvala ministri. I vi i ja smo živjeli jedan dio svog života u zemlji koja se zvala Čehoslovačka. Zadnjeg dana prosinca 1992. Čehoslovačka više ne postoji i od tog dana i mi i vi Slovaci živite u različitim neovisnim državama. Mi smo sada mi smo uspjeli živjeti mirno jedni pored drugih i znali smo da imamo tu mogućnost naći se pod zajedničkim krovom u okviru Europske unije, što se u biti i dogodilo. Slovačka je članica Europske unije i Češka republika je članica Europske unije. Što više, danas pod okriljem Europske unije možemo zajedno surađivati. Ako dopuštate, ja bih sada postavio pitanje i o Gruziji koju ste spomenuli. Naime, rekli ste da su svi preduvjeti za bezvizni režim, režim za gruzijski narod zadovoljeni. Dakle, da li sam vam, vas dobro razumio kada ste rekli da će Slovačka republika podržati liberalizaciju viznog režima za stanovništvo Gruzije? I što mislite da će dogoditi ako Gruzici dobiju mogućnost da dođu u Slovačku republiku bez viza. Hvala. Najviše hvala gospodine Freund. Izvolite imate riječ. hvala. Kao član političke stranke iz Austrije, vaših susjeda, moram reći da pratimo blisko što se događa u Slovačkoj i želim vam čestitati na predsjedništvu koje ste preuzeli narednih šest mjeseci. Imam jedno jednostavno pitanje. Naime, u svom svojoj izjavi rekste da ćete 12. rujna održati poseban sastanak na vrhu o Brexitu koji će biti održan u Bratislavi. Pitam se da li ovi zadnji događaj s imenovanjem novog predsjednika vlade koji počinje s radom sutra u Ujedinjenoj kraljevini. Pitam se da niste malo zakasnili s tim. Naime, izvorno se to trebalo održati drugog rujna, dakle imenovanje novog predsjednika vlade tako je to bio najavio David Cameron. No evo, ovi zadnji događaji su to uranili, te vas e, pitam da li se namjeravate prilagoditi toj situaciji tako što ćete pomaknuti datum tog sastanka na vrhu i organizirati ga malo ranije jer bi gospođa May mogla pokrenuti postupak po članku 50. puno ranije nego što se to očekivalo. Hvala. Gospođa Fotiga, izvolite. Hvala ministre, dobrodošli na sastanak odbora AFED. Želim vam čestitati na vašem predsjedništvu. Uvijek mi je drago kada predsjedništvo uzme netko iz moje regije Srednje i Istočne Europe, to je jako važno za nas želim čestitati na navedenim prioritetima. Ja imam jedno konkretno pitanje i jednu opasku. Prvo se tiče liberalizacije viznog režima za Gruziju i Ukrajinu. Ja bih e, blago rečeno rekla da postoji negodovanje u Mm, kod nekih e, članica vijeća. Dakle, kako zamišljate konkretnu provedbu ovog postupka? A drugo, općenito govoreći o Ukrajini, evo, ja želim reći da slažem sa mišljenjem Petra Sausrevičiusa koji kaže da ponovno moramo se pozabaviti temom pridruživanja i kako prevazići prepreke s kojima smo trenutno suočeni. I naravno treba ispoštovati mišljenje stanovništva nizozemske i njihovog referenduma, ali sada se nalazimo u nekom zrakopraznom prostoru i dosta očajavajućem za narod Ukrajine. Drugo, što se tiče Krima, gled ljudskih prava i Krima, mi često koristimo jako blag e, izraz de facto vlasti, ali moramo znati da je Rusija doista aneksirala Krim, e, tako da bih voljela znati kako ćete obraditi pitanje ljudskih prava. Hvala gospodin Weigl, izvolite. Želim vam najboljše, sve najboljše i učin. Želim vam sve najbolje. I uspješno predsjedanje. Ja sam isto siguran da će to biti tako. Važno je da i dalje dajete poseban značaj proširenju. Želio bih vas ohrabriti i i reći da se trebate posvetiti otvorenim pitanjima vezano u zemlje kandidatkinje. Tu su neke škakljive pitanje kao pitanje granice. Nadalje, uistinu bi mi imponiralo ako kao dobar poznavatelj regije biste posebno obratili pažnju na ulogu i položaj albanske zajednice u raznim državama i njihovu vezu s Albanijom. Kako vi tu vidite mogućnost eh, da višegradska skupina ima jednu aktivniju ulogu u pitanju eh, izbjeglica? I predposljednje pitanje. Molim vas za aktivnu podršku gospođe Mogherini u pitanju Bliskog istoka i isto tako I ponekad je u istinu ometajuće kad iz NATO-a dolaze oštre i ne baš diplomatske izjave. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Kukan, izvolite imate riječ. Najviše hvala predsjedniče. Ja govoriti maternji jezik. Uvaženi predsjedniče vlade, e, uvaženi predsjedniče i uvaženi ministre, želim vam dobrodošli na sastanak odbora AFET. Naš predsjedavajući dao nam je stroga ograničenja za javljanje, tako da je teško napraviti dobru procjenu situacije, no ne bi se složio da je druga polica godine e, jednostavnija od prve zbog ljetne stanke. Ne, teže jer je oslo manje vremena. No, vi ste puno govorili o proširenju, dakle želio bi se nadovezati na to. Vjerujem da je politika proširenja jedna od najuspješnijih e, politika Europske unije. To je ono što ja vjerujem za razliku od mnogih drugih. I također vjerujem da to nije zaključen postupak, te ga treba nastaviti. Moramo zahtijevati da naši partneri ispune sve prezete obveze, no istovremeno ne možemo s vjerodostojnošću Europske unije u očima tih zemalja. Naime, kada oni ispune preuzete obveze, mi moramo nastaviti s postupkom. U svom govoru ste ukazali na činjenicu da Slovačka ima dobre preduvjete da e, se bavi ovim pitanjima. Ja vas želim potaknuti, ohrabriti u tome. Imate na moju punu podršku. Što se tiče Zapadnog Balkana, dobro ste govorili, upotno se slažem s vama, tako da nemam nikakvih dodatnih komentara. U subotu sam eh, razgovarao s gospodinom Vučićem, premijerom Srbije i potpunosti je potvrđeno ono što ste rekli. Ja sam siguran da će politička ulaganja u proširenje se poboljšati u budućnosti. Želim vam puno uspjeha snage i uspješne rezultate. Hvala. Hvala gospodine Picula, izvolite imate riječ. Hello. Hello, Mr. Minister, it's Dobar dan, ministre. Evo, drago mi što ste danas tu. Imam nekoliko pitanja za vas u vezi s vašim starim poslovinskog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, recite mi kako vidite i doživljavate ključni utjecaj Brexita na buduće proširenje Europske unije na Zapadni, Balkan. Želim vas pitati da li je istina ili neistina ta teorija u slučaju slabljenja uloge Europske unije i Zapadnog Balkana da bi neko drugi mogao popuniti tu prazninu u utjecajnu osobito Europske unije. Moramo znati da Europska unija bez jedne kraljevine E, dakle gubi puno u tom dijelu Europe. Jer u izgradnji Bosne evo vi ste spominjali Bosnu i Hercegovine u svom uvodnom izlaganju, dakle šest mjeseci nakon prijave za članstvo, ponovno je zemlja blokirana u jako dobro poznate tim e, političkim sukobljavanjima i sljedeći e, jesenji izbori neće olakšati stanje stvari. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kada ćemo moći ili da li ćemo moći očekivati drugačiji, novi pristup Bosni i Hercegovini od Europske unije nakon što je Europska unija počela počela usvajati svoj novi pristup prema Bosni i Hercegovini prije dvije godine i hvala vam e, i želim vam sve najbolje. Gospodin Meker, Dobrodošli. Pozdravljamo vas. Dakle, način kako se vaša zemlja razvila ukazuje na to da ste učinili pravi napor e, i da je Evropska unija uistinu značajno utjecala na vašu zemlju. I kad govorimo o zemljama Zapadnog Balkana koji su trenutno u čekaonici, E, dane su im vrlo jasne perspektive 2000, još 2003. A da li, postoji, da li mislite da postoji određeni zamor i gospodin Juncker je rekao da neće biti nikakvog proširenja e, u bliskoj budućnosti to je te zemlje u istinu e, razljutilo jer se stvaraju sve veće prepreke za pristupanje. Nema smisla ulagati sve te napore ili tako nećete postati članicom. Dakle, kako spriječiti taj osjećaj da ovo trenutna blokada u procesu proširenja ne dovede do zamora u tim zemljama kada govorimo o reformama koje one trebaju provesti. Mislim da je vrlo važno da imamo određenu predožbu o tome recimo vezano i uz Brexit. Ujedinjena kraljevina će napustiti Evropsku uniju i neke druge zemlje će se morati pozabaviti time kako e, popuniti taj jaz u proračunu. A tu se sad opet vraćamo na pitanje Turske. Čujem da ste pozitivni kada govorimo o pristupanju Turske, ali tu postoji čitav niz problema. Dakle, tu je pitanje slobode medija, pitanje vezano uz e, zastupnike. Dakle, da li vi kao ja osjećate da situacija u Turskoj ide prema natraga, ne prema naprijed? Hvala lijepa. Dragi gospodine ministre, drago mi je što vas vidim i pozdravljam početak slovačkog predsjedanja. Uistinu nam je to zadovoljstvo i želim vam sve najbolje. Tri kratka pitanja. Prvo, što namjerava slovačko predsjedništvo učiniti kako bi provelo već potpisani preko sporazum između NATO-a i Europske unije u Varšavi? znači da pola toga se odnosi na sigurnost. Vi ste među onima koji u detalje poznaju Zapadni Balkan. S obzirom na vašu duboku posvećenost Zapadnom Balkanu, ja se pridružujem onima koji su vas zamolili da to proširenje Zapadnog Balkana uistinu funkcionira. Iako znamo da to neće brzo završiti, ali da se da nada i određena konzistentnost tom procesu proširenja. U tom smislu se neki koraci moraju poduzeti tijekom idućih nekoliko mjeseci. I nadalje, koje su namjere slovačkog predsjedništva kako bi se osnažila ta svijest e, u pogledu e, pitanja sigurnosti na Baltiku i Crnom moru? Hvala. Evo, izvolite, puna vam je košarica. So let me thank you all for your contributions and especially for your... Zahvaljujem na svim vašim doprinosima. Zahvaljujem na svim dobrim željama i podršci. Isto tako kada govorimo o proširenju kao jednim od prioriteta vezano uz slovačko predsjedanje. I nije to samo slučajno što je to jedan od naših prioriteta. Mi čisto mislimo da trebamo e, podržati vjerodostojnog tog e, procesa, a to je bilo ne, ugroženo time što se ništa puno nije događalo, a znamo da i e, atmosfera unutar Europske unije baš i nije pretjerano pozitivna u pogledu mogućeg proširenja. Međutim, to je dijelom naše službene politike, već smo više puta rekli da je to uistinu vrlo uspješna politika i to je najbolji način za mijenjanje našeg susjedstva. i to je isto tako najbolji način kako te zemlje mogu ostati na dobrom pravcu, pravcu reforme prema budućem članstvu Europske unije. Trenutno govorimo o određenom postupku ili procesu jer se oni razlaze u različitim fazama tog procesa, ali bitno je da te zemlje ostanu motivirane kako bi bile spremne na duboke reforme. A kako bi došli do toga, oni moraju pred sobom vidjeti perspektivu, tu perspektivu članstva kao vrlo e, opipljivog napretka. I to i nama daje dobre mogućnosti jer možemo na određeni način utjecati na te e, procese. Jer mi smo vlasnici toga, mi smo definirali kriterije, mi smo e, dakle u tom smislu vrlo bitni, dakle u trenutku kad se oni nalaze u tom procesu i kad otvore poglavlja, onda je na nama da procijenimo da li oni ostvaruju napredak ili ne i na nama da im kažemo što trebaju činiti kako bi poboljšali situaciju. Dakle, to je jedna win-win situacija. Ja sam rekao da je to strogo uvjetovano i načelima, dakle vlastitih e, ostvarenja. Mi od samog početka do kraja kontroliramo taj cijeli postupak i znajući koliko je to pozitivno utjecalo na zemlje srednje Europe i istočne Europe, sigurni smo da ćemo to ostvariti i na Balkanu, zapadnom Balkanu i želimo pomoći tom procesu i Želimo da one uistinu budu dobro pripremljene za to buduće članstvo, a svjesni smo toga da će trebati određene godine do toga. Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, bilo je postavljeno nekoliko pitanja vezano uz tu zemlju. Mi uistinu želimo Bosni i Hercegovini da uđe u kategoriju zemalja, odnosno država članica ja osobno jako dobro poznam tu zemlju i mislim da kad uđu u taj cjelokupni proces, to će pomoći da promjene političku atmosferu i sam način donošenja političkih odluka u toj zemlji, ali moraju ostvariti barem neke minimalne kriterije. Europska unija je tu uložila jako puno napora da tom smislu to olakša Bosni i Hercegovine, a da ne smanje standarde. Ono što sad treba učiniti je određena prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sam koordinacijski mehanizam. Ne možemo raditi s partnerom koji ne zna tko je za što odgovoran. E, prije Tijekom protekla dva, tri mjeseca sam objašnjavao političarima to zemlje što im je činiti. Mi želimo 18.7. naš sljedeći sastanak vrhu iskoristiti za to, dakle, da razgovaramo i o toj temi. A političari Bosni točno znaju što im je činiti. Opet postoje nepotrebne blokade zbog popisa stanovništva i zbog drugih nekih pitanja e, blokiraju, dakle, samo prilagodu, odnosno reviziju e, sporazuma stabilizacije i pridruživanju. Nadam se ako ipak dođe do određenog napretka da ćemo moći nešto učiniti. Ako ne, svima nam je poznat politički kalendar. Oni će u listopadu imati lokalne izbore pa neće biti vremena za reforme, za kompromise ni prije. A bojim se ni nakon referenduma. Mi ćemo učiniti sve što možemo, ali potrebno je dvoje za tango, kako se kaže na engleskom. Turska je vrlo važna zemlja i strateški važan partner, pogotovo kada govorimo o pitanju migracija. Mislim da imamo realan stav kad govorimo o Turskoj. Mi smo već više puta jasno rekli da, da Turska mora poštivati e, ljudska prava. Znate da vijeće prati situaciju u Turskoj. Potreban nam je otvoreni dijalog, moramo se pozabaviti pitanjima, vrlo otvoreno, onakvima kakvi jesu, i u parlamentu i u vijeću nitko ne želi popuštati, a jedna od najvažnijih stvari je odnos sa Ciprom. Mi se nadamo da će pregovori u Cipru dovesti do ponovnog ujedinjenja u tog otoka. Nadamo se da će se neka pitanja riješiti ali osobno mislim da je bolje stvariti jedan kritičan dijalog nego ne imati nikakav dijalog. Što se tiče članka 50, to je jedini pravni instrument koji imamo i mislim da ne bi tu trebali spekulirati bilo kojim drugim načinima kako se baviti dakle, rezultatom britanskog referenduma Europska unija je vrlo jasno rekla da smo mi svjesni političke scene u Velikoj Britaniji, da njima potrebno određeno vrijeme da se priviknu na taj rezultat, ali isto tako političari u Jedinoj kraljevini treba shvatiti da nema smisla prodržavati ovo vrijeme nesigurnosti. Glasači znaju što su odlučili, trebali bi znati kakav će biti budući odnos između 27 članica i Ujedinjene kraljevine. Dakle, nemojmo odugovlačiti. Čini se da će imati novu premijerku, brzava cijeli proces. Znam da će se njoj predložiti određene opcije mi očekujemo da Ujedinjena kraljevina dođe sa određenim prijedlogom u pogledu budućeg aranžmana. Tu ne smijem zaboraviti jednu stvar. Ujedinjena kraljevina ostaje gdje je i to je dalje vrlo važna zemlja, važan partner za Europsku uniju. Postoje stotine tisuća europskih građana koji žive u Ujedinjenoj kraljevini i veliki broj e, građana Ujedinjene kraljevine koji žive u našim zemljama. Stoga je u međusobnom interesu da ispregovaramo najbolji mogući post-Brexit aranžman. u interesu naših građana, naših naše gospodarstvo i tu mogu dati jedan savjet koji se temelji na mom tom iskustvu. Gospodin Štetina je referirao e, na tu e, dio Slovačke. To tada nije bilo jednostavno, naravno da su emocije bile prisutne s jedne i s druge strane granice, ali politički predstavnici u to vrijeme su uistinu bili dovoljno odgovorni i mudri da vode pregovore u najboljem interesu naših građana. Mi smo se dosta brzo dogovorili oko 26 osnovnih sporazuma koji su omogućili da naši građani dakle, dobiju dobro rješenje da imamo carinsku uniju između Češke i Slovačke i to se pokazalo nečim što nije jako dobro imamo odlične E, odnose iznad svih standarda i to je sve što vam mogu preporučiti da to bude jedno od naših osnovnih načela kada budemo u budućnosti pregovarali s Ujedinjenom kraljevinom. A ja očekujem da jedna i druga strana budu istinu odgovorne. Kad govorimo o Gruziji i liberalizaciji viznog režima, Treba reći da je Europska unija zajednica vrijednosti. I mi volimo često reći da se pravila treba i poštivati, a to bi trebalo funkcionirati i s jedne i s druge strane. Dakle, ne samo obveze i pravila naših partnera e, prema nama, već i naša prema njima. Mi smo Ukrajini, Gruziji i Moldoviji ponudili dakle, sporazume pridruživanja isto tako liberalizaciju viznog režima. Ukrajinci i Gruzici su ispunili svoje uvjete i to je Europska komisija jasno navela. Dakle, mi sada trebamo ispuniti naše obveze i ponuditi liberalizaciju viznog režima. Kada govorimo o Gruziji, trebali bi biti svjesni političkog kalendara i da će oni u listopadu imati parlamentarne izbore i stoga bi bilo dobro to učiniti što je prije moguće. Mogu vam samo reći da slovačko predsjedništvo vrlo aktivno radi na tome. Radimo s državama članicama i našim gruzijskim partnerima na tome i nadamo se da će doći do dogovora u vijeću i da ćemo započeti sa trijalogom kako bi mogli ući u pregovore s vama kao parlamentom i da ćemo na vrijeme to završiti, dakle prije parlamentarnih izbora u Gruziji. Mislim da je to naša odgovornost. Ukrajina je sljedeća na redu. Komisija je rekla da su uvjeti ispunjeni. Stoga ćemo se opet morati pozabaviti istim pitanjem, temeljem istih načela. Kad govorimo o referendumu u Nizozemskoj, moramo poštivati rezultat tog referenduma, ali ja sam siguran da će nizozemska vlada naći neko rješenje koje će poštivati rezultat referenduma, opet neće blokirati cjelokupni proces političkog pridruživanja i gospodarskog udruživanja Ukrajine i EU-a. Imamo daljna dva velika izazova s kojim je Ukrajina suočena, dakle to su miri reforme, dakle tu bi bili zahvalni Njemačkoj i Francuskoj na njihovoj inicijativi u formatu Normandije i u pogledu sporazuma iz Minska. Dakle, to se svakako mora provesti, a to baš nije bilo tako tijekom protekle godine. O tome sam govorio. Kada sam govorio o Ukrajini, postoji osjećaj da oni više gube nego što dobivaju. Toga moramo razgovarati sa Ukrajincima i potrebno nam je jedno tumačenje onoga što je učinio. dakle koji koraci se trebaju poduzeti. To je jedan instrument, jedina platforma koju imamo i stoga moramo biti ujedinjeni u našim zahtjevima da se to provede. Kada govorimo o Krimu, tu je situacija jasna, tu ne postoji ništa nejasno, jasno je rečeno da je Krim okupiran i da je to e, jasno kršenje ukrajinskog ustava, to nije priznala Evropska unija, mislim da nikada ni neće priznati. Nadalje ćemo inzistirati na teritorijalnom integritetu Ukrajine i poduzeli smo i vrlo konkretne korake u tom smislu. kad govorimo o onome što je gospodin Weigl govorio o odnosima između zemalja kandidatkinja, to je uistinu vrlo važno. I drago mi je što mogu reći da se situacija poboljšava i zemlje u regiji su shvatili koliko su bitni susjedski odnosi ako žele i dalje ići pravcu tih težnji prema Europskoj uniji. Slovačka i naše predsjedništvo će snažno podržati visoku predstavnicu u njenim naporima kada govorimo o bliskoistočnim mirovnim e, pregovorima, dakle da nađemo određeno rješenje. E, situacija je istinu vrlo složena, ali naša vodeća načela su jasna i mi mislimo da je dobro što je Evropska unija tu e, prisutna i idući tjedan ćemo opet razgovarati o tome. I pomoći ćemo visokoj predstavnici koliko god možemo. Što se tiče NATO-a i Europske unije, to su dvije zajednice koje su zasnovane na sličnim vrijednostima Imamo čitav niz zajedničkih ciljeva i stoga mi je uistinu drago što smo konačno nadišli ove institucijske prepreke i što smo mogli potpisati deklaraciju o suradnji u čitavom nizu vrlo konkretnih područja. I nadam se da će nam to pomoći da konsolidiramo naše financijske izvore druge izvore kako bismo mogli biti učinkoviti u pogledu tih izazova s kojima smo suočeni. Htio bih se zahvaliti gospodinu Kukanu na njegove podršci. Uistinu se slažem sa svime što ste rekli u pogledu procesa proširenja i učinit ćemo sve što možemo da mi pokažu da smo i mi vjerodostojni u pogledu naših obveza. E, što je rekao gospodin Picula, mislim da Brexit neće uticati na procese proširenja, ali naravno nakon Brexita imamo taj izazov ne samo u pogledu pregovora sa Ujedinjenom kraljevinom, već isto tako ponuditi viziju Europske unije koju će snažno podržati naši građani. I ako to budemo mogli učiniti, onda će to snažiti i naš utjecaj na Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan ne, ne postoji negdje u nekom vakumu, postoje tu i drugi igrači. Trebamo biti svjesni toga ako Europska unija odluči isprazniti taj prostor koji trenutno okupiramo, neće to ostati praznim. Dakle, europska perspektiva e, nije najbolja samo za njih, nego i za nas u tom smislu. Već sam govorio o Bosni i Hercegovini, gospodin Freud. Pitali ste o samitu u Bratislavi i o samom tajmingu. Mislim da ne postoji potreba da stvari ubrzamo. Što se tiče ovog samita Bratislavi. Jer ne radi se tu nužno o Brexitu. Tu se prije svega radi o toj ponudi Europske unije nakon Brexita. Moramo se pripremiti i mi radimo na pripremite poruke. Nije to prvi neformalni summit nakon što je lisabons izvan e, Brisela, nakon što je Lisabonski sporazum stupio na snagu, dakle to je sad i nakon britanskog referenduma i stoga je kvaliteta važnija od tajminga. Moramo moći dobro komunicirati s našim građanima i oni sigurno žele rado čuti što im njihove vođe imaju za reći. Stoga mislim da je taj datum u rujnu odgovarajući. Kada govorimo o zamoru mm, među zemljama koje se nalaze u procesu proširenja, mislim da sam već odgovorio na to kad sam rekao da to postoji, jer oni ne vide nikakav napredak i gube vjeru u vjerodostojnost i u našu iskrenost u istinu kada govorimo o našim obvezama prema nama. Dakle, najbolji odgovor je da nastavimo s tim procesom koji je zasnovan dakle, na određenim uvjetima, a i posvećenosti jedne i druge strane u pogledu naših obveza. A što se tiče Turske, već sam rekao, dakle jedan dijalog u jednom kritičnom tonu, moramo otvoreno govoriti o određenim temama, pohvaliti što treba pohvaliti i kritizirati ono što treba kritizirati. Mislim da je to najbolji put ka naprijed i koji će snažiti nas kao Evropsku uniju. Evo time mislim da sam odgovorio na vaše pitanje. Da, hvala, ali imamo još jednog e, kolegu i to je bila naša greška, jer nismo na vrijeme spomenuli njegovo ime. E, gospodin Korvin Mike je tu kako bi postavio svoje pitanje. Zahvaljujem. Koliko ja Shvaćam, vi ste svjesni toga da davanjem autonomije e, Donjecku i Lugansku će se destabilizirati Ukrajina. Jer će onda i druga područja zahtijevati autonomiju. To je upravo ono što oni koji žele destabilizirati Ukrajinu žele. Zar ne mislite da bi rješenje bilo dati Lugansku i Donjecku E, neovisnost i onda ih e, imati kao tampon zonu, kao države koje su tampon zona između Rusije i Ukrajine. jer da im samo autonomiju bi destabiliziralo Ukrajinu. E, to je unutarnje pitanje koje je u rukama ukrajinskog parlamenta. Ukrajinski parlament o tome treba odlučivati. Mi vjerujemo da neka vrsta decentralizacije bi bila korisna, ali ne bih išao ništa dalje od toga jer moramo poštivati ukrajinski suverenitet i oni su ti koji trebaju odlučivati o unutarnjem uređenju svoje zemlje u budućnosti. Hvala lijepa gospodine ministre. E, pridružujem se željama za e, uspjeh u narednim mjesecima. Sve najbolje. Kolegice i kolege. Počnimo. Ispričavam se zbog zakašnjenja, ali morao sam se pozdraviti sa gospodinom ministrom. Čuo sam da gospodin Korao mora e, ranije otići sa sastanka pa ćemo promijeniti e, redoslijed i najprije ćemo glasati o njegovom izvješću o da li netko traži riječ, dakle o korporativnoj odgovornosti za teška kršenja ljudskih prava u trećim zemljama. Amandman 77 za, protiv, suzdržan, usvojen. Kompromis 9 koji je za, protiv, suzdržan, usvojen. Amandman 87 u dva dijela koje je za prvi dio, protiv, suzdržan, usvaja se, koje je za drugi dio, protiv, suzdržan, provjerit ćemo elektronički. Zatvaram glasanje. 18 glasova za, 47 protiv. To je odbijeno. Kompromis 10 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 93 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 11 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 98. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 99. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 100. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 12. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 13. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 114 u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržan? E, to ćemo provjeriti elektronički. Zatvaram glasanje. 34 glasa za, 34 protiv. Odbija se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 37 glasova za, 29 protiv, usvaja se. Amandman 115 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 14 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 122 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 123 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 15 koje je za, protiv suzdržan usvaja se. Kompromis 16 koje je za, protiv suzdržan usvaja se. Kompromis 17 koje je za, protiv suzdržan usvaja se. Kompromis 18 koje je za, protiv suzdržan usvaja se. Kompromis 19 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 20 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 21 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 23 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 25. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Kompromis 26. Tko je Kompromis 26. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Kompromis 27. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Amandman 187. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Kompromis 28. Tko je za? Protiv suzdržan? Usvaja se. Kompromis 29. Tko je za? Protiv suzdržan? Još jednom. Tko je za? Protiv suzdržan? Usvaja se. Amandman 201 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 202 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 206 koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. 207 i 208 su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. 209 tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti. Zatvaram glasanje. 28 za, 39 protiv, odbija se. 210 i 11, koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. 212 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 213 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 30 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 221 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 222. Tko je za? E, prvi, po dijelovima prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 223. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 31. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 231, 232, 233, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 32, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 237, 238, 239, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 33, tko je za, provjerit ćemo elektronički. Radi se o članku 28, dakle amandmani 237, 8, zatvaram glasanje. 34 za, 29 protiv, usvaja se. Kompromis 33, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 245 koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 34. Gospodine Galer, dobro je da vi pazite. 34 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 252 tko je za, protiv, provjerit ćemo elektronički. Zatvaram glasanje. 35 glasova za, 32 protiv, usvaja se. Kompromis 35, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 255, to je odbijeno. 256, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 257. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Gospodin Schaffhauser je e, uložio još jedan amandman o kojem se glasa ako ovaj prethodni je odbijen, dakle amandman 34 također odbijen. Kompromis 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 40 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 41 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 42 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 4 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 51. 52. Identični su tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 53. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 54. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 55, 56, 57 identični su. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 59. Tko je za? Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbija se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 4. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. Pet tko je za, protiv, suzdržan, još jednom. Amandman 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman šest tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Sedam tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Osam tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 9 koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. 10 koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. 11 koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. 12 koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. 13 koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. 14 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 15 koje za, protiv, suzdržan, usvaja se. 16 koje za, protiv, suzdržan, usvaja se. 17 koje za, protiv, suzdržan, usvaja se. odbija se. 18 koje za, protiv, suzdržan, usvaja se. 19 koje za, protiv, suzdržan, odbija se. 20 koje za, protiv, suzdržan, provjera. 20. Zatvoren, zatvoren glasanje. 29 za 38 protiv. Odbija se kompromis 1. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. Amandman 29. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. 30 tko je za, 30 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se, 31 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se, 32 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. E, zaključno e, glasamo elektronički o izvješću u cjelini. Otvaram glasanje. 62 glasa za, 5 protiv, 1 suzdržan. Čestitamo izvjestitelju, izvješće je usvojeno. Obzirom na veliki broj kompromisa, moram reći, ovo je doista izvrsno odrađen posao, odnosno očito je bila izvrsna suradnja između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Sada prelazimo na izvješće Hadži Georgiju. o ukapljenom prirodnom plinu. Prelazimo na glasanje. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 23, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 24, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 35, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se, 36 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, 37 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, kompromis 4 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, amandman 47 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, provjera 47 Zatvaram glasanje. 39 glasova za, 25 protiv, usvaja se. Četrdeset osam. Tko je za? Protiv? Sutržan? Usvaja se? Provjera. Zatvaram glasanje. 34 glasa za, 30 protiv, 1 suzdržan, usvaja se kompromis 5. Ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 52. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Elektroničko glasanje o izvješću u cijelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 60 glasova za, 5 protiv, 2 suzdržana. Izvješće je usvojeno. Čestitke izvjestitelju. Prelazimo na izvješće Veržija, ljudska prava i migracije u trećim zemljama. Gospođa Veržija je zatražila riječ. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Ovo izvješće predstavlja veliki izazov e, imajući na umu različite stavove u klubovima zastupnika glede ove teme. Veseli me suradnja sa svim izvjestiteljima o sjeni i očita dobra volja jednih i drugih kako bi se izašao veliki broj kompromisa od ukupnih više od 300 amandmana. Želim zahvaliti svim onima koji su radili na izradi ovog izvješća, osobito savjetnicima različitih kluba zastupnika, suradnicima zastupnika i želim se osobito zahvaliti svojoj suradnici Marion, na kojoj je puno toga počivalo i nadam se da će on biti u skladu, dakle, da će glasovi biti sukladni sa duhom e, suradnje koji su evo, bili takvi dobri već preko godinu dana. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 70. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 71 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? suzdržan, u se. Drugi dio koje je za, protiv, suzdržan, provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se. 40 protiv, 23 za. Kompromis 2. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 78 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 79 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 80 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 81 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis četiri tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis pet tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 99. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 101 u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv suzdržan usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv suzdržan usvaja se. Treći dio tko je za, protiv suzdržan usvaja se. Amandman 102 također u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv suzdržan usvaja se, drugi dio tko je za, protiv suzdržan usvaja se, treći dio tko je za, protiv suzdržan usvaja se. 105 tko je za, protiv suzdržan usvaja se, kompromis e, provjerit ćemo e, amandman 105. Zatvaram glasanje. 41 glas za, 21 protiv, to je knap rezultat. Uvijek jedna te ista osoba traži provjeru. Kompromis 6. Kompromis 6, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 116. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Mislim da je odbijeno. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 130. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 131. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 133. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 140. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 147. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 148. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 9 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 161 tko je za, protiv, još jednom, tko je za? 161. Tko je protiv? Tko je suzdržan? odbija se. Bilo je mnogo suzdržanih. Zatvaram glasanje. 22 za, 24 protiv, 20 suzdržanih. Oko Sokolovo. 120, 162 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 163 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 164 tko je za, protiv, suzdržan, još jednom, 164. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 169. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbija se. 170 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 171 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 173 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 10 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 11 tko je za, protiv, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 182 u dva dijela. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Sto osamdeset dva drugi dio, elektronička provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 17 e, za, 38 protiv, 10 suzdržanih. Odbija se. 184 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 12 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 193 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 196 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 198 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 13 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 203 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 205 u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 207 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 14 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 15 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 218. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 219. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 220. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 221. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. pučani i socijalisti su odlučili više ne glasati. 221 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 222 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 223 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 224 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 225 tko je za, protiv, suzdržan. Provjera 225. Zatvaram glasanje. odbija se. Kompromis 16 koja je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 17 koja je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 18 koja je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 18 koja je za, eh, pardon 19 koja je za, protiv, sužan usvaja Amandman 241, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 20, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 21, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 22, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 255. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Zatvaram glasanje. 29 glasova za, 39 protiv, odbija se. 256, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 23, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 265, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 24, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se kompromis 25 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 280 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 26 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na kompromis 27 tko je za, protiv, suzdržano usvaja se. Kompromis 28 tko je za, protiv, suzdržan usvaja se. Kompromis 28 tko je za, protiv, suzdržan usvaja se. Amandman 285 tko je za, protiv, suzdržan usvaja se. 294. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 295. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Zatvaram glasanje. 36 glasova za, 31 protiv, usvaja se. 297 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 298 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 300 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 301 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 302 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 303 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, provjera. Zatvaram glasanje. 29 za, 39 protiv, odbija se 303. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 7 i 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 29. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? protiv. Još jednom, amandman 10. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Da, ako nema prigovora, onda uvijek glasamo o usmenom amandmanu. Usvaja se. 13. Ko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. 16 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 17 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 18 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 30 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 25 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 26 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 27 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 28 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Usmeni amandman 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 29 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 30 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 32 tko je za, protiv, suzdržan, 30 dva, provjerit ćemo elektronički. Zatvaram glasanje. 36 glasova za, 31 protiv, usvaja se. Time otpadaju 31, 33, i dolazimo do 34, tko je za, protiv, suzdržan. Još jednom, 34, tko je za, tko je protiv? Suzdržan, usvaja se. 35, 36, tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 39, tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 42, tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 40. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 41. Tko je za? Mm, kolega Gala pokušava zbuniti predsjedavajućeg. 41. E, Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 44. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 45. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 46. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 48. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 49. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 50 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 31 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 52 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 53, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 54, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 54, provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno 28 prema 39. Protiv. Suzdržano. Prihvaćeno. 56 za. Protiv. Suzdržano. Prihvaćeno. Usvaja se. 1 za. Protiv. Suzdržano. Usvaja se. 2 za. Protiv suzdržano usvaja se. 3 za, protiv, suzdržano usvaja se. 4 za, protiv, suzdržano usvaja se. 5 za, protiv, suzdržano provjera. Abschluss geschlossen. Zaključujemo glasanje. 37-31 usvaja se. Usmeni amandman 1 za, protiv, suzdržani usvaja se. Sad dolazimo do 9 stajališta. 2 za, protiv, suzdržano usvaja se. 3 za, protiv, suzdržano usvaja se. Što je sad? 9.5 za. Protiv suzdržano osvaja se. 6 za. Protiv suzdržano osvaja se. 7 za. Protiv suzdržano osvaja se. 8. Hmm. Koje ne? Koje ne? Dobro, trebamo se 8 za. Protiv suzdržano svaja se. 9 za. Pogrešno. 10 za. Usvojeno. 11 za. Protiv suzdržano usvojeno. 12 za. Protiv suzdržano svaja se. 13 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 15 ne, dva puta ne. 16 za, ne i to otpada. 17, sve otpada. I to ne, 17, molim vas. 17, ko je za? Protiv. Suzdržano. Svoja se. 19 za. Protiv. Provjera. Zatvaramo glasovanje. Svaja se 31 prema 24. Elektronsko glasanje završeno. Zatvoramo glasovanje. Kraj. 47 za, 11 protiv, usvojeno, čestitam za dobro izvještavanje. Sad dolazimo na zahtjev vezan uz AKP, dakle Afričke, Karibske i Pacifičke zemlje. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržano? Odbija se. 2 za. 1. Ne, amandman 2. Ne, amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržano? Odbija se. Ne. Da, da. Zatvaramo glasovanje. Isto tako knap. Amandman tri u dva dijela, tko je za prvi dio? Protiv, suzdržano osvaja se, drugi dio. Protiv, suzdržano, sad od silnog razočarenja kolega više ne sudjeluje. Odbija se. Amandman četiri za. Otpada, otpada, otpada. Do jedanest. Do sedam. Sedam za. Ne. Ne, rečeno mi je i dva nisu svojeni. Dakle, trebamo glasati o amandmanu 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5. Je 5 usvojen? Ne. Onda imamo amandman 8. Za? Protiv? Suzdržano? Odbija se. Amandman 9. Za? Protiv? Suzdržano? Osvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržano, odbija se. 11 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržano, odbija se. 13 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 14, dakle podljeno glasanje, tko je za 1, protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio za, protiv, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržano usvaja se. 16 za, protiv, suzdržano usvaja se. 17 dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano odbija se. 18 za, protiv suzdržano osvaja se. 19 za protiv suzdržano odbija se. 20 za protiv suzdržano odbija se. 21 za protiv suzdržano osvaja se. 22 za protiv suzdržano provjera. Zatvaramo glasovanje. Odbijeno 32 prema 20. 25 za. Protiv suzdržano odbijeno. 23 za. Protiv suzdržano. Provjeram. Zatvaramo glasovanje. Odbija se 35 prema 28. 24 za. Pedeset. Dva. Dvadeset pet. Gdje sad? Dvadeset Protiv. Suzdržano odbija se. Dvadeset sam ne. Morate mi to reći. 28 za, protiv, suzdržana, odbija se. 30 za, protiv, suzdržana, odbija se. 29 za, protiv, suzdržano, osvaja se. 26 ništa, 27 samo drugi dio. Tko je za? Protiv suzdržano usvaja. Trideset četiri za, protiv još jedan puta 34 za, protiv, suzdržano odbija se, 35 za, protiv suzdržano usvaja se, 36 za, protiv suzdržano usvaja se, 37. Provjera. Provjera 36. Lici je se onako malo trznuo kod da. 41, 24, osvaja se gospodin Fleckenstein. 37 za, protiv, suzdržano osvaja se. 38 za, protiv, suzdržano osvaja se. 39 za, protiv, suzdržano osvaja se. 40 za, protiv, suzdržano, odbija se, 41 za, protiv, suzdržano, odbija se, 42 za, protiv, suzdržano, usvaja se, 45 za, ne, ne, to ne, 43 za, protiv, suzdržano, odbija se, 44 za, protiv suzdržano usvaja se. 46 za, protiv suzdržano. To nije bilo baš jasno. Idemo od početka. 44, ne, 46 je to bilo. Tko je za 46? Tko je protiv? Suzdržano osvaja se. 47 za. Protiv. Suzdržano usvaja se. 48 za, protiv, suzdržano usvaja se. 49, 50 za, protiv, suzdržano usvaja se. 52. Ne, to sve odpada. Idemo do 64. 64 tko je za, u tri dijela. Četiri dijela. Posebno važan amandman. Tko je za prvi dio? Protiv suzdržano usvaja se. Tko je za drugi dio? Protiv suzdržana provjera. Zatvaram glasovanje. Odbijeno 37.27. Treći dio za. Protiv. Test. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 31.25. Za četvrti dio. Tko je za četvrti dio? Protiv suzdržano, odbija se. 65. Za. Protiv. Još jednom. 65. Tko je za? Dakle, za. Tko je protiv? Suzdržano usvaja se. 102. Tko je za? je usvojen. Možemo glasiti. Zašto otpada? 61. Pa to mi morate reći, ne mogu to imati. Kako ću znati da je usvojen 65? Kako bi to trebao znati? Amandman 102. 102. Tko je za? Protiv suzdržano osvaja se. 71. Tko je protiv? Suzdržano osvaja se. 73 za, protiv suzdržano osvaja se, 74 za, protiv provjera. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 35.28. To je bio sad 74, sad 75 za, protiv, suzdržano, provjera. Zatvaram glasovanje. Odbijeno 58, 8. Sad molim kolegice i kolege da opet glasaju, čak i ako nije elektronski time dolazimo do amandmana 76. To je za, protiv, suzdržan, odbija se. 77 za, protiv, suzdržan usvaja se. 78 za, protiv, suzdržano, odbija se. Ne, 74 i 75 nisu bili usvojeni. 77 se tu ne računa. 79. Tko je za? Protiv, suzdržano, odbija se. 80 za, protiv, suzdržano, odbija se. 81 za, protiv, suzdržano, odbija se. 82 za, protiv, suzdržano, odbija se. 83 za, protiv, suzdržano, provjera. Zatvaram glasovanje. Usvojena 34 za, 28 protiv, 84 za, protiv, suzdržano, usvaja se. Sad dolazimo do jednog većeg broja amandmana koji jednako glase. Tko je za? Protiv, suzdržano, osvojeno Dobro, idemo onda napraviti provjeru. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 35, 30. Sad dolazimo do 98 za, protiv, suzdržano. Još jednom, tko je za 98? Protiv, suzdržani, usvaja se. Luisa, evo sad si na redu. Provjera. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 33.26. 99 za. Protiv. Suzdržanje. Provjera. Puno suzdržanje. Zatvaram glasovanje. 20, usvaja se. 100. Što je sa 44, 65, 90 da su oni usvojeni? četiri je usvojen. Dakle, 101 tko je za, protiv, suzdržano, odbija se. Sad dolazimo do elektronskog zaključnog glasanja. Otvaram glasovanje. Završeno glasanje, usvojeno 53.10. Mislim da nije dobro kada ovdje ne postoji nikakvi pokušaj da dođe do kompromisa. Nije postao ni jedan jedini pokušaj što se tiče kompromisa. Izvještitelji i izvjestitelji u sjeni se uopće nisu našli koliko sam čuo. Mislim da to nije korektno ponašanje, jer ja sam mišljenja da izvjestitelj nije izvjestitelj o svom mišljenju, već e, cijelokupnog odbora, stoga trebamo pokušati razgovarati o mogućim kompromisima tamo gdje ne ide u redu, ali mora barem moći doći do pokušaja. Gospodine Fleckenstein. Ne samo da bih vam želio dati za pravo, već isto dati o tome da se promisli da takvim izvješiteljima možda povučemo mandat i da to damo nekom drugom. Dakle, nema smisla ovako, ako želimo nešto zajednički ostvariti. Mislimo da ćemo sljedećom prilikom o tome razgovarati. I možda moći tu doći do nekog zajedničkog stajališta. Zahvaljujem. Sada izvješće Kastala. Gospodin Turkuzo. Samo sam htio reći da smo imali izbore u Španjolskoj. Nije bilo na, moja namjera da nemamo nikakve kompromise. Sam sam to htio reći, gospodine Guza. posuda imamo izbore ili negdje. Ili onda predate svoj mandat nekom drugom ili nađete kojih pola sata za razgovor. ali uviđam, evo čisto da nije načelno zašto do tako nečega, već da čisto vidite određeni razlog tome to pomalo umanjuje krivicu. Dolazimo do kompromisa Jedan tko je za, protiv, suzdržano, usvaja se. Amandman 48, tko je za, protiv, suzdržano, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržano osvaja se. 56 za, protiv, suzdržano, odbija se. 61 za, protiv, suzdržano, odbija se. 60 za, protiv, suzdržano, odbija se. 57 za, protiv, suzdržano, provjera. Ovime zatvaramo glasovanje. Usvojeno 28 prema 27. 58 za, protiv suzdržano usvaja se 59 za, protiv suzdržano odbija se. 63 za, protiv, suzdržano, odbija se. 68 za, protiv, suzdržano, osvaja se. 62 za, protiv, suzdržano, osvaja se. 62. 62. Zatvaram glasovanje. Odbija se 34 protiv za 21. 64, 65, 66, 67 za. Gdje je 68? Tu gore. Ali to mi morate reći. Molim vas. Otpada. Dakle, 69 za, protiv suzdržano osvaja se, 70 za, protiv suzdržano usvaja se. 71 u dva dijela, tko je za prvi dio, protiv suzdržano usvaja se, drugi dio za, protiv suzdržano odbija se. 72 za, protiv suzdržano odbija se. Kompromis 2 za, usvaja se 79 za, protiv suzdržano, odbija se. Onda dolazimo do 80. 80 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 84 za, protiv suzdržano osvaja se. 85 za, protiv suzdržano odbija se. 86 za, protiv suzdržano osvaja se. Kompromis 3 za, protiv suzdržano osvaja se. 96 za, protiv suzdržano osvaja se. 97 za, protiv suzdržano osvaja se. 98 za, protiv suzdržano usvaja se, 99 za, protiv suzdržano osvaja se, 100 za, protiv suzdržano odbija se, kompromis 4 za, protiv suzdržano osvaja se, 100 je 106 u nekoliko dijelova. Prvi dio za protiv suzdržano osvaja se, drugi dio za protiv suzdržano osvaja se, Treći dio za protiv suzdržano usvaja se. 107 za protiv suzdržano odbija se. 108 za protiv suzdržano usvaja se. 110 za protiv suzdržano usvaja se. 109, 111 je lingvistič, 112 za, protiv suzdržano usvaja se, Kompromis 5 za, protiv suzdržano usvaja se. 120 za, protiv suzdržano odbija se. 121 za, protiv suzdržano odbija se. 122 za, protiv suzdržano usvaja se. 123 za, protiv suzdržano, usvaja se 124 za, protiv suzdržano, usvaja se kompromis 6 za, protiv suzdržano, usvaja se 129 za, protiv suzdržano, usvaja se 130 za, protiv suzdržano, usvaja se 131 za, protiv suzdržano, usvaja se 133 za, protiv suzdržano, usvaja se 134 za, protiv, suzdržano, osvaja se. 135 za, protiv, suzdržano, osvaja se. 136 za, protiv, suzdržano, odbija se. 137 za, protiv, suzdržano, odbija se. 138 za, protiv, suzdržano, odbija se. 140 za protiv suzdržan odbija se 140 za protiv suzdržan bilo već pa zato nismo imali 139 tko je za 139 isto nitko protiv suzdržano odbija se 141 141 za protiv suzdržan odbija se

Provjera. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 22 zu 29. Odbijeno 29-22. Kompromis 7 za, protiv suzdržano osvaja se. Kompromis 8 za, protiv suzdržano osvaja se. 158 za, protiv suzdržano Usvaja se. 159 za, protiv, suzdržano, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržano, usvaja se. Onda imamo usmeni amandman, e, stavak 16 koji je za, protiv, suzdržano, osvaja se. 171 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 172 za, protiv, suzdržano, provjera. Die Abstimmung ist geschlossen. 25 Zatvaramo glasovanje. Odbija se 173 za, protiv, suzdržano. Još jedan puta 173. Tko je za? Protiv, suzdržano. Usvaja se. 174. Podijeljeno. Tko je za prvi dio? Protiv suzdržano. Usvaja se. Za drugi dio. Tko je za? Protiv suzdržano. Usvaja se. 175 za. Protiv suzdržano. Odvija se. 176 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržano, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 181 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 183 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 184 za, protiv, suzdržana, provjera. Die Abstimmung ist beinahe geschlossen mit 25 zu 1. Gotovo zatvaramo, odbija se 31-25, 185 za, protiv suzdržanom. Još jedan puta idemo svi. Tko je za 185? protiv suzdržano usvaja se, kompromis 11 za, protiv suzdržano usvaja se, kompromis 12 za, protiv suzdržano usvaja se. 195 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 200 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Zatvaram glasanje. E, odbijeno jasnom većinom. E, uvijek iznova tražite elektroničko glasanje i kada je situacija jasna. 190 9 ko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 13 ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 205 ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 14 ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 216 ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 217 ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 218 ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 219 koje za, protiv, 219 koje za, protiv, usvaja se. Kompromis 15 koje za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 16 koje za, protiv, suzdržan, usvaja se. 227 tko je za, protiv, suzdržan usvaja se. 228 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 229 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 230 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 231 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 234 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 235 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 17 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 18 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 253 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 254 tko je za, protiv, provjera. Zatvaram glasanje. 19 za 40 protiv. Odbijeno. 255. Tko je za? Protiv. Još jednom. 255. Tko je za? Protiv. Tu moramo elektronički provjeriti. Zatvaram glasanje. 30 za, 26 protiv, usvaja se. 257, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 256, glasanje po dijelovima. Gospodine Korvin, zahvaljujem vam što i vi razmišljate. 256 je obavljeno, prvi dio, drugi dio također, treći dio. Možda ćemo se vratiti na amandman 256 nakon to, što to provjerimo. A nastavljamo sa 259. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 264. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 265. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 266. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. 267 tko je za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 39 za, 18 protiv usvaja se, 268 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 269 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 270 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sada moramo glasati o 2, 5, 6 o drugom i trećem dijelu. Drugi dio, otvaram glasanje. Ne, tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Treći dio, tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na uvodne e, izjave. 17 koje je za usvojeno, 18 koje je za 17 nije usvojen. Prosto je pogriješio sam 18. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 19. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 20. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 21. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 23 po dijelovima, prvi dio, tko je za, drugi, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 24 tko je za, 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 25 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 26. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 27. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 28. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 29. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 30. Tko je za? Protiv, suzdržan, Odbija se 31. Tko je za? Gospodine Pancer, izvolite. Ja sam samo htio reći da sadržaj u redu, ali treba ga povući iz ovog stavka. To ne ulazi u okvir uvodne Govorite o 31. suzdržan, usvaja se. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. odbija se. 36 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 37 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 38 gospodine Kastaldo, izvolite. Hvala predsjedniče. Ovdje imamo jedan usmjen amandman o amandmanu 38. 42. L'emendamento corregge appunto le parole da in the last year, in the past year con in the last few years. bi treba ispraviti i reći in the last few years. Ja? Is Frau ist damit einverstanden? Ja, li gospođa Fortmann, da li se gospođa Fortman slaže s tim? It's okay? Je li u redu? U redu, onda možemo glasati. Znači, 38 uz ovaj dodatak, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 42 otpada. 39 koje je za, protiv, to je odbijeno. 40 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 41 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 43 koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. 44 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 43 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 46 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 4 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Osam tko je za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 24 glasa za, 33 protiv, odbija se. Amandmani 9 i 13 koje za, protiv, suzdržan, usvaja se. 10 koje za, protiv, suzdržan, odbija se. 14 tko je za, protiv, su 14. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 15 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 16 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sada ćemo glasati o izvješću u cjelini elektronički. Zatvaram glasanje. Sa 51 glasom za i dva glasa protiv, četiri suzdržana, izvješće je usvojeno. Ja vam sada predlažem, obzirom da imamo sastanak proširenog predsjedništva, da sad e, se bavimo samo najbitnijim stvarima, a ostalo da riješimo u pismenom obliku.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 Dakle, ono što moramo podhitno učiniti. Svima eh, želim... Govornik isključio mikrofon. Želim svima ugodno ljetnu stanku. Ja, was ist jetzt dringend